Pred nama je još točka dnevnog reda, obrazloženje glasanja. E, gospodin Jerži pospješil, prvi ima riječ. Uh, absent. Uh, Nema ga. Zastupnica Paloma Lopez Bermejo. Juncker se predstavio kao predsjednik političke komisije. To je trebalo reći, budući da je komisija ionako uvijek bila politička. Od refita do TTIP-a, od financijske liberalizacije do reforme eura, komisija ima jedan jedinstveni cilj, a to je ukinuti prava građana i radnika ili ga isprazniti sadržaja. U tom kontekstu kojeg je te teško shvatiti gdje stoji novost njegovih prijedloga. Jedina novost je da e, provede propis o minimalnom dohotku što je obećao e, na svojem saslušanju. U Grčkoj su pale se maske. Grčka na kojem e, to je situacija u kojoj je e, tržište zakon. Ja neću glasati za ovakav e, program rada. Zoltan Balco. Zastupnik Zoltan Balco. Hvala. Radni program komisije nije nešto za što sam mogao glasati. Glasao sam protiv jer nam ova rezolucija ne daje nikakve smjernice o tome kako se komisija planira nositi s problemima Europske unije. Njihova reakcija na gospodarsku krizu je daljna centralizacija, što oduzima mogućnosti nacionalnim vladama, nacionalnom parlamentu da povrate svoje proračunske ravnoteže. Taj radni program također ne daje nikakvu nadu državama članicama na rubu Europske unije. Ne pokušava niti riješiti migracijsku krizu, već samo liječi simptome. E, program e, zapravo e, samo poštuje trgovinski sporazum sa SAD-om. Hvala. Zastupnik Mamikins. Poštovani kolege, europsko gospodarstvo ne razvije se zbog stagnacije. Simptomi su niska potražnja, niska inflacija, niska razina ulaganja. Kako se dakle možemo nadati povećanju potražnje ukoliko je nezaposlenost tolika u mnogim državama članicama, osobito među mladima? Oni bez posla ne mogu kupovati, mnogi su opterećeni velikim kreditima i dobar dio svog prihoda prosljeđuju bankama. Dakle, o kakvom prihodu možemo govoriti? Tisuće i tisuće europljana rade, no ne zarađuju dovoljno. Nisu sigurni u svoju budućnost i ako sutradan budu otpušteni neće moći podmiriti svoje troškove. U mnogim sektorima režu se radna mjesta i nema stabilnosti. Važno je da komisija podrži stvaranje radnih mjesta i uključivo tržište rada. To je put izlaska iz krize i stagnacije. Deputi Stanislav Polčak. Zastupnik Polčak. Hvala. E, rado sam glasao za ovaj program Komisije za 2016. jer po mom skromnom mišljenju odgovara na sva naša e, pitanja socijalna, ekonomska i ona koja se tiču okoliša. Također vidim da komisija shvaća koje su njene odgovornosti i to osobito u područjima gdje trenutno prolazimo kroz humanitarnu krizu. To doista pozdravljam. Također bih rekao da sam podržao program zbog toga što se bavi i onim izbjeglicama koje dolaze u Europu zbog e, klimatskih promjena, suša ili sličnih katastrofa. Iz tog razloga podržao sam ovaj radni program komisije i nadam se da će sav pripremni rad koji je komisija najavila doista biti proveden kako bismo doista nešto učinili i bili spremni za sljedeću na dolazeću krizu. Zahvaljujem. I sada bih vas obavijestio da sam dobio cijeli